Dobro jutro, dragi kolege. Dopustila sam kolegama da se pripreme prije nego što započnemo s radom danas i započet ćemo s točkom dnevnog rada reda glasovanja o zahtjevu za hitni postupak prema članku